da je samo one platforme koje točno i sigurno znaju dakle da se radi o sadržaju koji pripada drugim ljudima i da je puno novaca u igri. Pitanje je sada dakle kako tehnički sprovesti određene stvari u odnosu, u odnosu na platforme koje same pozivaju e, ljude da skidaju sve što žele. I koje je pitanje odgovornosti dakle platforme. Tu dakle želimo da nastojiti određeni prostor zato da se na pravi način vladamo prema vlasništvu drugih ljudi i da to poštujemo. To je zapravo danas središnje pitanje. Imamo dobar temelj koji smo stvorili za to, na koji se možemo nadovezati, da ostvarimo napredak u svim zemljama članicama u smislu točne i učinkovite provedbe. Smatram da je ovo bio pravi put i da jest pravi put da postignemo napredak i ostvarimo ravnotežu između slobode mišljenja, e, prava vlasništva i digitalnog svijeta s treće strane. Hvala. Thank you. Hvala vam. A sada predajem e, riječ gospodinu Dantiju, predsjedniku odbora INTA. Izvolite, imate minutu. Hvala, hvala svima. Naravno da postoji potreba reforme ruskog intelektnog prava vlasništva u adekvatnom pravom okviru. To nam je sigurno svima jasno. U ovoj direktivi radi se o načelima o kojoj, koje je parlament naglašavao već više puta tijekom godina. Odgovornost platformi i e, veća ravnoteža u odnosu na sve ono što ih okružuje i na odnosu na one koji stvaraju i rade imamo mediji, to da nas eh, mediji bombardiraju ovih dana koji pokušaju na neki način skrenuti dakle pažnju sa onoga što je ovdje važno. Ova direktiva neće biti cenzura i neće ograničiti slobodu eh, na internetu. To jamčimo. Neće imati loš utjecaj na male i srednje poduzetnike koji, eh, koje su non-profit karaktera. Imamo čitav niz takvih primjedbi, primjera. Ovdje je riječ, dakle, u tim napadima onih kojima je u interesu na neki način internet ostane svojevrsni divlji zapad kojim će vlati velike platforme. A mi se zalažemo za to da autori, stvaratelji dobiju ono što, što im pripada zbog toga jer oni od uvijek zapravo predstavljaju kamen temeljac Europe, europske misli, a isto tako i naših gospodarstava. Hvala, sada predajem riječ povjerenici Gabriel. Izvolite, hvala. Hvala predsjedateljice. Uvaženi izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni, dame i gospodo, zastupnici u Europskom parlamentu, dopustite najprije da vam zahvalim. Zahvalim na konstruktivnoj raspravi koju smo vodili zadnjih dvije i pol godine. Ova direktiva o autorskim pravima od ključnog značaja u okviru naše strategije za jedinstveno digitalno tržište. I stoga u ime Europske komisije sa zadovoljstvom uviđamo da je došlo do privremenog političkog sporazuma na ovu temu. Uvaženi zastupnici, radi se o ključnom trenutku za europsku kulturu, za naše digitalno gospodarstvo i za zaštitu europskih vrijednosti. Ova nova direktiva o autorskim pravima omogućit će da ostvarimo zajedničke ciljeve, to jest kako prilagoditi autorska prava 21. stoljeću. Direktiva će biti od koristi onima koji čine da naše vrijednosti, europske vrijednosti budu to što jesu, autori, tumači, novinari, nakladnici, izdavači, digitalne službe, istraživači, knjižnice i mnogi drugi. će se sektoru kreativnog rada, jačat će se umjetnu inteligenciju i europsku baštinu učiniti dostupnjom našim sugrađanima. Konačno, po prvi put u zakonodavstvo Europske unije, autori će imati konkretne mjere koje će im pomoći u pregovorima i omogućiti im da dobiju valjanu naknadu za svoj rad. Dragi zastupnici, svi ti autori i dionici promatraju naš radi očekuje od Europske unije da ispuni svoje, svoje obećanja. Bolje opremiti stvaraoce znači omogućiti da naša kultura bolje živi. Bolje opremiti novinare, to znači omogućiti da demokracija bolje živi. Smatramo da tekst političkog sporazuma koji je pred vama, smatramo da je uravnotežen, ali isto tako i ambiciozan. On miri različite interese koji su ovdje posrijedi. S jedne strane autora i drugih imatelja prava koji će biti valjano E, imati dobre naknade, a pružatelji usluga će imati isto tako proporcionalne naknade, a korisnici će također biti zaštićeni. Konačno dopustite da spomenem i to da će komisija objaviti izjavu o stanju organizatora o položaju organizatora sportskih događanja koja će biti u prilogu ove, e, ovog dokumenta. Dakle, evo, Veselim se dogovoru i očekujem s nestrpljenjem da čujem vaše stavove i iskreno se nadam da ćemo da će direktiva o autorskim pravima dobiti vašu podršku i nadam se da ćemo na taj način ponovno uputiti jak znak našim autorima, autorima, stvarateljima i zaštiti naših vrijednosti. Najljepša hvala. Hvala poverenice. A sada gospodin Krasnodavski u ime odbora za industriju, istraživanje i energiju ima riječ na jedan minut. Najviše hvala. Ova direktiva o autorskim pravima i digitalnom tržištu nužna je, svi se slažemo s tim. Predstavljena rješenja, predstavljena prije nekoliko godina u vrijeme direktive o e, elektronskom e, tržištu više nije vrijedna, e, valjana jer uveliko predstavlja kočnicu i prepreku za odnose, trgovinske odnose. No, ova direktiva je predmet manipulacije, borbe velikih poduzeća i uviđamo da su bio strana postoje velike reakcije s jedne strane giganata tehnologija, s druge strane velikih e, nakladnika. Dakle, nitko nije ustuknuo spram najinventivnijih ideja koje omogućuju takve manipulacije. Ono što je najčudnije jeste kada vidimo da postoje neka tijela na koje se ova direktiva izravno odnosi, na primjer znanstvenici koji očekuju rezultate o kojima se nigdje ne govori. I došli smo do kritičnog trenutka, a parlament nije u stanju donijeti racionalnu odluku, stoga mislim da je na sljedećem sazivu da riješi ove probleme. Hvala. Gospodin Žulon e, ima riječ na jedan minutu u ime odbora za kulturu. <clears throat> Hvala predsjedavajuća. Sve je rečeno o dobrobiti ovog teksta, neću se na to osvrtati. Mislim da u biti ima samo jedno pitanje, što znači ovaj glas za Europu? Europa je najprije se bila čast tako što je bila u avangardi e, digitalnog zakonodavstva i postala norma na svjetskoj razini. Danas je izbor jasan. Ili ćemo prepustiti svoju čelnu poziciju ili ćemo je osnažiti. Znamo da trijalog e, nije e, teksta la carte, dakle glasa se za sve ili ništa. I dovesti u pitanje taj sporazum e, je najprije nešto što ide u interesu najvećih e, internetskih giganta. E, to će za njih biti dobro, a ne za korisnike, potrošače i mala poduzeća. Ono što hoće ljudi danas jeste internet koji će biti pravedniji, gdje će platforme imati obvezu predavati račune, gdje su svakodnevna korištenja takva da će biti podvrgnuta odloženim odgovornostima. Dakle, poslije se pitanje danas da li te velike platforme imaju ili nemaju odgovornost prema našem društvu. Dakle, to je jedino pitanje na koje će naši kolege morati odgovoriti, a moj odgovor jest i odgovor Europljana da po svaku cijenu. Hvala. Hvala. Sada gospodin Boni u ime odbora Sivi. Jedan minut. Prema članku. E, morali smo imati pravosudni dogovor od samog početka za autorska prava korisnike. A internet nije samo pristup e, dijelima poznatih e, dijela i novinarima, tu se radi i o komentarima, izumiteljima, radi se o milijunima doprinosa svakodnevno. Krivo je govoriti da nema nikakvog filtriranja. Sve mora biti provjereno, sve licence moraju biti provjerene. Netko radi promidžbu zbog proizvoda i pitanje da li će automatsko filtriranje praviti razliku između svih nijansa. Dakle, platforme su te koje imaju obvezu da se zajamči za e, pravnu sigurnost. Prije smo imali prevenciju i cenzuru. No u digitalnom svijetu to je kriv pristup i izgubljen, gubitak e, prihoda i mogućnosti. Ja sam protiv e, članka 13. i ako se on e, odstrani onda ću moći glasati za ovaj tekst. i Zahvaljujem Makselu na cjelokupnom njegovom trudu na ovom dosjevu. Colleagues, I was bila kolege, bio sam malo fleksibilnija sa prvim krugom eh, govornika, izvjestiteljima, izvjestiteljima sjeni i predstavnicima eh, odbora, a više neću biti fleksibilan, samo da znate. Sada, gospodine Svoboda, imate riječ. Europskoj uniji je potrebna reforma autorskih prava. Moramo naći novu ravnotežu između interesa korisnika, autora i platformi i drugih interesa. Mi smo u 21. stoljeću u digitalnom dobu i drago mi je da imamo ovaj prijedlog o autorskim pravima koji sadrži nove prijedloge za zaštitu kulturne baštine i kreativnosti. Veseli me što ovaj prijedlog potvrđuje prava nakladnika ali sam također i spreman suočiti se s parazitima, platformama koje kradu sadržaj autorskih prava. Neki su kritizirali ovaj prijedlog i kažu da će to biti cenzura interneta, no ono što je prava cenzura interneta druge prirode. Dakle, vi ste cenzurirani, mislim, internet cenzurira kada spriječava talentirane autore i umjetnike da zarađuju za za život temeljem svoje umjetnosti. Ako se stvori okruženje u kojem će morati se pretvoriti u vozače taksija i raditi u prodavaonicama, onda će to biti prava cenzura umjesto da žive od svoga rada, umjetničkog rada. Ja sam zadovoljan s ishodom trijaloga i puno bolji od izvornog. Hvala izvornog prijedloga komisije. Hvala. Hvala gospođa Geringer di Odenberg. Jedan minut, izvolite. Hvala. Zadnjih dvije godine, godine raspravili smo o različitim verzijama članka 13. sada je sigurno da će ovaj tekst promijeniti internet kakvim ga poznajemo i to će imati jako loš utjecaj eh, na internet kakav poznajemo. Svi imamo jedan veliki cilj na umu, to je da pomognemo autorima, umjetnicima, ali na kraju nismo uspjeli uspostaviti ravnotežu između prava svih sudionika u ovom postupku. I to je velika greška. I stoga, jedin izbor koji je pred nama jeste da se izbriše članak 13. Ovo je minimum kako bi ovaj eh, tekst bio manje štetan za digitalno poduzeće naše eh, i, i europljane koji su već prosvjedovali protiv ovoga. Dakle, mandat koji imamo u Europskom parlamentu, to je jasno zaštiti e, mali srednja poduzeća, to je isključeno iz 13. i članka 13. Nažalost, tome više nije tako. Stoga će oni biti obvezni da skupim, e, skupom tehnologijom filtriranja koje proizvode trenutno samo američki giganti e, da uzmu te filtere. Stoga treba učiniti najveći mogući napor kako bi se moglo e, predsjedavajuća prekida govornicu. Gospođo, ispričavam se, ali sam već upozorila da se moramo držati govora. Ispričavam se na prekidu. E, gospodine Roda, vi ste digli plavi karton, ali plavi karton ne rezerviram za one koji neće sudjelovati u raspravi, što nije vaš slučaj. Dakle, možda E, u svom govoru možete to spomenuti. Hvala gospodin Karin. Predsjedavajuća, dopustite najprije da zahvalim i čestitam Akselu na odličnom e, radu do sada. Kolege, moji prioriteti svo vrijeme bio su da e, imatelji prava i autori mogu nastaviti raditi u kreativnoj industriji i uživaju svoja gospodarska prava. to je od ključnog značaja s obzirom na novi poslovni model i platforme koji su stvorili neuravnotežu. To nisu bili jednostavni pregovori, ali mi je drago što je moj konkretni cilj ostvaren i što su nužne zaštne mjere uspostavljene. Stoga ću podržati rezultat eh, na ovaj sporazum na današnjem glasanju a tu su i tekstovi o data miningu koji će biti dostupni e, po prvi put u EU. Članak 11. je potvrđen tijekom pregovora kako bi budućnost nakladničke industrije bila zajamčena. Prava će se primjenjivati samo na individualne, e, na pojedinačne riječi i e, male ulomke koji će biti izuzeti. Članak 13. više se ne primjenjuje na e-commerce safe harbor. I popis ovih mjera je jako dugačak i fleksibilnost e, je isto tako velika za države za države članice i nećemo imati nikakvu opću mjeru nadzora korisnika. Dakle, usprkos onome što neke platforme uvjeravaju to je bilo samo zavaravanje i dezinformacija. Dakle, ovaj parlament će se boriti protiv takvih mjera. Gospodine Rode, vi ste htjeli nešto reći. Yes, Da, e, gospođo predsjednice, da, e, smatram da je zaista absurdno da sprečavate raspravu. Cijeli svijet nas gleda i svi dolaze na plenarnu i e, drže govore koje su napisali kod kuće i rasprave zapravo nema o ovako veoma važnoj temi zato što vi ispričavate raspravu. Mislim da to nije mudro i mislim da to nije niti fer. Ispričavam se. Da, e, slažem se. Ja bih htjela da svi imaju vremena da iznesu svoje mišljenje i znam e, da su ovdje ljudi koji nisu na popisu govornika, žele se obratiti ovom domu i zbog toga moram njima dati prioritet e, u spontanom javljanju za riječi i kod plavih kartona. U svakom slučaju, ako vam, se, ako vam sada dajem riječ i onda budemo dulje raspravljali, imat ću problema sa službama. E, nadam se da ćete moći reći to što želite reći kada vam dam riječ. Uglavnom sada na dvije minute gospodin Kavada. Hvala predsjedavajuća. Danas je trenutak od povijesnog značaja jer po prvi put na jednom kontinentu parlamentarna skupština nastoji uspostaviti ravnotežu u odnosima između velikih internetskih korisnik, e, platformi i onih koji ih hrane, to jest tiska i autora. 530 milijardi eura svake godine, 7 milijuna 200 tisuća ljudi radi, u ovom gospodarstvu, kreativnom gospodarstvu i to je sve ugroženo nepravdom e, ekonomskih odnosa, no još gore, ako ne još opasnije, je to što je E, što se raspada industrija novinarstva. E, tisak, dragi kolege, predsjedavajuća, to je temelj demokracije. Kada ne budemo više imali slobodan tisak, kada više ne budemo imali jednog jedinog novinara u Google, u Wikipediji, u YouTubeu, niti drugdje, onda više nećemo imati informacije. Već ćemo imati samo glasine, poput onih kojih smo žrtve već čitav niz mjeseci. Ovaj tekst je jedina mogućnost, jedina mogućnost da autore i poduzeća koja se bave tiskom da u svoju korist ponovno uspostave ravnotežu u ovim odnosima i možemo čak i reći da zaštite svoju budućnost. Iz tog razloga moramo izglasati ovaj tekst to unblock i odbaciti sve amandmane. Trebamo uzeti, usvojiti ovaj tekst u svojoj cjelini, jer ovo je tek prvi korak, a bit će ih još drugih koji su nužni e, kako bismo uspostavili ravnotežu. Ovdje se govori o cenzuri, o filtriranju, o Wikipediji. Wikipedija je zaštićena u ovom tekstu. Nema cenzure, nema filtriranja. A zašto su te ideje došle sve do ove vječnice? Zato što po prvi put u 15 godina mandata koliko sam u, u ovom parlamentu bombardirani smo poput e, vulgarnih političkih e, zatvorenika od strane e, financijskih giganata koji lobiraju protiv ovoga svega. Dakle, treba ovo glasati unblock, inače će ovo biti, ovo će imati velikih posljedica po budućnosti europskog kontinenta. Hvala. Sorry, colleagues. se kolege. Imam već 12 zahtjeva za spontano javljanje iz riječi. Broj se povećava. Gospođa Reda, tri minuta. Dame i gospodo, tri su stvari u ovoj debati doista besprimjerne. Kao prvo, 200 tisuća ljudi demonstrirali su protiv ove reforme prošli vikend. 5 milijuna ljudi potpisali su peticiju protiv upload filtera nikad još ni jedna direktiva Europske unije nije ni izazvala tolik, tolike proteste. Kao drugo, što se ovog doma tiče, njegovi protesti još nikad nisu bili toliko izignorirani. Još prošlo ljeto birači su bili izloženi velikoj kampanji e, dezinformacije. Umjesto da smo se razrečunili s kritikama, svaki kritički glas bio je vrijeđan i ponižavan. Širile su se razni tračevi i glasine, primjerice što je rekao gospodin Kavada. Isto tako komisija je sve kritičare opisala kao rulju, a voditelj delegacije CDU je rekao da sve te demonstrante netko plaća da to čine. Radi se o difamaciji koja je potpuno proizvoljna i lako, ju je, lako je dokazati suprotno. A tko lansira to? Određeni lobisti, e, lobističke skupine, a podržava ih određeni pisani mediji koji se nadaju konkretnom profitu od ove reforme. Međutim, nažalost, ta kampanja dezinformacija je e, e, uspjela. Danas i još uvijek mnogi vjeruju da poruke koje dolaze od tih koji protestiraju zapravo uopće ne dolaze od konkretnih pravih osoba. Svi misle da je to nešto što se na daljinu upravlja iz Amerike. Bez obzira na to što između ostalog od nadzornika u, u, u, e, na savjesnoj razini u Njemačkoj, imamo isto tako upozorenja. Od UN-a, e, od tijela za zaštitu slobode mišljenja, kao treće, nije Unija, nije SDP, nije SPD, nije opozicija, ne smatraju da su da je ova reforma e, super da je uopće smislena. Nitko se ne slaže, dakle, člankom 13. E, Međutim, molim vas, molim vas, ja također imam pravo održati ovaj govor. Molim vas da mi to i mogućite, kolege i kolegice. Gospođa Reda ima riječ.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 Gospodin e, Krspar ima pitanje, prihvaćate li ga? Izvolite. Kolegice Rede, jesam li dobro shvatio da insinuirate da sam ja opisao demonstrante kao plaćenike? Da je to tako, a ja sam to razumio da kažete. Želim vrlo jasno ponoviti ono što sam rekao i molim da saslušate samo moje riječi a ne ono što sami svjesno učitavate to je vi drugi koji su zainteresirani za ovo. Ja sam rekao da je bilo takvih pokušaja, međutim isto tako i pokušaja da se upravo to spriječi. A time u svakom slučaju nisam mislio na ove tisuće i tisuće mladih ljudi koji su izašli na ulice. Na, ukoliko... Mr. Kaspari. Gospodine Kaspari, 30 sekundi za pitanje. Iznijeli ste svoje stavi, sada ću zamoliti gospođu Redu da odgovori. 30 sekundi, to, to je pravilo i mi radimo po pravilima. Hvala. Gospođo Reda, izvolite, molim vas da odgovorite. Gospodine Kaspari, i sami ste to upravo rekli. Pojedini demonstranti bili su potkupljeni, to ste e, rekli. Govorili ste dakle konkretno o 450 eura i sličnim ciframa 450 eura. Konkretno ste rekli, civilna organizacija, njeni e, članovi i ostali došli su u Brisel između ostalo kako bi sudjelovali na sastanku konkretnog lobija. Ali primjerice da su i članovi Geme, dakle, došli u, Članovi Geme su došli u Brisel i oni su sami morali platiti svoje putne troškove. Dakle, to u svakom slučaju nije potplaćivanje demonstranata. Gospodine Roda, jeste li vi, želite li postaviti pitanje vezano za poslovnik? Samo da ovo pokušam, pokušam riješiti na ovaj način. Imate dvije minute e, za svoj govor. Hoćete li iskoristiti te dvije minute kako biste sada postavili pitanje? Ok. U redu. Gospodine, molim vas. Ne želite mi dopustiti da postavljam pitanje, mada ona tu sad laže na plenarne. Ja vas e, čujem, ali nisam sigurna čuju li vas i ostali. Mikrofon vam nije bio uključen. Gospođo Reda, molim vas sjednite na trenutak. Želim se pobrinuti da ljudi koji danas rano ujutro dođu ovdje u plenarnu da bi se spontano javili za riječ, da imaju priliku da to urade. Budući da inzistirate i da e, narušavate e, naš rad, hoćete li prihvatiti pitanje od gospodina Rode koji ima 30 sekundi da vam ga postavi sada? Hvala, samo sam vas htio pitati gdje je taj upload filter? Gdje je taj upload filter konkretno u tekstu? Molim, ukažite mi na to. Molim odgovor. Imate 30 sekundi. Dragi gospodine, u tekstu stoji e, platforme moraju spriječiti dakle takve e, prijavljene sadržaje. U svakom slučaju e, vlasnički, vlasti autorskih prava ne moraju im dati e, licencu i znamo što to znači dakle, po pitanju samih filtera i to vam sasvim jednoznačno stoji u tekstu. Please, colleagues. Molim vas, kolega. Sada dajem riječi gospodinu Maštalki, imat će minutu i pol. Hvala, gospođa predsjednice. Ova, ova plenarna sjednica zvuči više kao finale svjetskog prvenstva u nogometu nego kao racionalna politička rasprava. Mislim da u svačije ime govorim kada ću reći da će svima biti, e, svima će odlanuti kada se izglasa ovaj tekst, neovisno o tome kakav će on biti. Ja se ne slažem sa člancima 11 i 13, no ipak imali smo dvije godine teških pregovora, teškog rada iza nas i nije tajna da nisam zadovoljan rezultatima i da ću savjetovati mojem klubu da glasa protiv toga, no izgubili smo jednu e, priliku da moderniziramo pravo intelektualnog vlasništva na taj način da podržimo europsku kreativnu industriju i da potaknemo razvoj malih i srednjih poduzeća. No, umjesto toga Ovdje smo ugradili cenzuru na internetu, e, zagušili smo e, četrumove i forume za raspravu i na kraju će to utjecati na sve korisnike društvenih mreža. To će biti kraj interneta kako ga sada poznajemo. I ima puno konkretnih primjera koje bih vam mogla sada dati, no nemam dovoljno vremena. Osim toga vjerujem da ako bi kolege glasali za ovaj tekst i naglašavam to bi predstavljalo pljusku stotinama tisuća građana koje nam šalju peticije, koje prosvjeduju, koji nam šalju mailove. I Europski parlament će narodu pokazati zašto toliko država članica je sve skeptičnije prema Europskom parlamentu kao instituciji. To bi bilo jedno iskazivanje arogancije, udaljenosti od naroda i e, ništa se neće promijeniti. Dvije minute, gospodin Arnott obje strane u ovoj raspravi nas lobiraju i zaista puno običnih ljudi nam kažu da ih brine budućnost interneta. No, s druge strane imamo ove vješte, oglašivače i velike kompanije e, koje su za ova, ovu e, za ovaj zakonski propis, no nisu svi za to. No veliki igrači imaju dovoljno novca da lobiraju i za mene više znače moji birači, obični građani, a ne lobisti koje plaćaju da nam, da nam kažu što žele da mi mislimo. Mi trebamo e, s jedne strane ravnotežu između e, zaštite prava građana koji rade svoj posao, a ovaj zakonski propis, posebno članci 11. i 13. ne uspostavlja ovu ravnotežu. Ovo je nešto što je i liberalno, zato što u praksi tehničke kompanije će, tehnološke kompanije će smatrati da su građani krivi dok se ne dokaže suprotno što se tiče tog sadržaja. Sadržaj će se automatski uklanjati s interneta. I imat ćemo to rješenje e, sa koje će se primjenjivati na sve, mada možda u nekoj državi se razlikuje nacionalno pravo intelektualnom vlasništvu tako da će legalni sadržaj se smatrati ilegalnim i na takav način će se s njim postupati. Oni koji vjeruju u europski projekt mogu vam samo reći jednu stvar. Mišljenje britanskog naroda se nije promijenilo što se tiče e, izlaska ili e, ostanka u Europskoj uniji. Ljudi mi kažu da su oni glasali e, da ostanu u Europskoj uniji, a sada mi kažu da zbog ove direktive žele izaći iz Europske unije. Vi ćete sada zapravo udaljiti mlade od Europske unije. To je loš zakonski akt. To je klasični akt na kraju saziva. Ovaj parlament ima e, tri i pol tjedna da dovrši sav rad prije europskih izbora i zbog toga se sada e, na brzaka proguravaju ovi akti koji nisu dovoljno razmotreni. Slušajte svoje birače, molim vas, nemojte otvoriti taj jaz između naroda naroda Ujedinjene kraljevine, naroda Europske unije i ovog parlamenta. Nemojte činiti jaz koji će biti još veći nego što je sada. E, imate plavi karton od gospodina Strojevska. Gospodin Stojevski imate 30 sekundi da postavite svoje pitanje. Hvala pa ja sam jedan od e, zadnjih ljudi koji biste mogli nazvati lobistima, no ipak bih htio napraviti razliku između različitih vrsta lobista i mogu reći da grupa ljudi koji se bore za svoje pravo e, na naknadu ne mogu se zvati lobisti. Moje pitanje vama je radite li vi razliku između velikih komercijalnih lobista i onih ljudi koji se bore isključivo zato da im se plati za ono što su napravili. Ne, meni uopće nije nikakav problem e, ljudi koji žele zaraditi za život. I oni mogu iznijeti svoje mišljenje, to rade i to mogu napraviti. Meni nije problematično to da građani iznose svoje mišljenje. Ono što ja vidim jest e, to da stalno i uporno nas guraju ljudi iz industrije, a ne ti stvaraoci i kada mi se stvaraoci u mojoj izbornoj jedinici obraćaju, oni mi zapravo to niti ne govore, oni ne kažu da oni očenički žele ovo. Mm, upravo suprotno. A mm, ipak e, ono što čujem da je da građane brine na ova direktiva. E, hvala. gospođa Butone, sljedeća govornica. Hvala. Danas ćemo se očitovati o direktivi o autorskim pravima. To će biti dan od povijesnog značaja za stvarateljski rad u Europi ili crni rad, dan za kulturu. Tekst koji je predstavljen rezultat je više od eh, skoro tri godine brižnog rada i nemaju nikakve veze s svim mojim lažnim vijestima koje su orkestrirali giganti iz e, Silicijske doline. Što više, ovdje imamo zajamčenu ravnotežu između interesa e, autora i korisnika. Ti korisnici će imati pojačana prava, napose zahvaljujući online platformama koje prečesto e, otklanjaju, uklanjaju njihove legalne sadržaje. To je od ključnog značaja isto tako za naše umjetnike koji imaju pravo na pravednu i ravnoteženu naknadu od platformi koje se bogate, bogate njihovim dijelima. Malo je govorio da se kultura ne nasljeđuje već osvaja. To nikad nije bilo točnije. Dakle, kao izvjesteljica u Sjeni ja kažem da kulturi, da autorskim pravima i pravima nakladnika i umjetnika. Hvala. jedna minuta. Dok mi ovdje E, raspravljamo. E, mnoge kompanije na internetu, posebno društvene mreže, vrše cenzuru na osnovu e, želja svojih vlasnika. Kako možemo legitimizirati, dati legitimitet tim entitetima da ugrožavaju naše slobode i ograničavaju ih? na ovaj način možemo isključiti mnoge entitete s interneta. Primjerice, samo spominjanje mojeg imena ili objava mog govora e, u Europskom parlamentu na nekim društvenim mrežama je dovoljno da bi se vlasnika tog medija kaznilo na određeno vrijeme. Dakle, e, to je loša vijest za slobodu. Ovo je Horvelov svijet, e, filteri, kojima se uklanjaju zabranjene riječi. To je manje slobode. Ovo je jedna od najcrnjih stranica u našoj povijesti. Podsjeća nas na Sovjetski savez. Je li ovo budućnost koju želimo u Europskoj uniji? Glasat ćemo protiv ovog izvješća, a posebno e, protiv e, ove odredbe. Gospođa Verhaen, jedna minuta i pol. Dre kolege i kolegice, već dvije i po godine ovdje u parlamentu i borimo se dakle sa zemljama članicama kako bismo imali dobar kompromis i sada imamo tekst koji omogućava da internet bude više fair između ostalog da i velike koncerne privedemo odgovornosti. Zaštita intelektualnog vlasništva je temeljno pravo i onaj koji se danas bori za to, bori se zato da prežive umjetnici, da preživi i stvaranje. 2016. dakle imali smo na slučaju jednog europskog režisera E, svi znamo o čemu se radi, to ne može biti cilj našeg društva i politike. Političari koji se neće bore za minimalnu plaću ignoriraju ovdje jednu situaciju u kojoj veliki koncerni žele do kraja iskoristiti umjetnost umjetnike i stvaratelje. Tu se zapravo radi o tome da pokušavamo spriječiti dakle, cenzuriranje konkretnog sadržaja. Trebamo pojednostaviti pravila, imamo dakle čitav niz članaka i čitav niz stavaka koji pokušavaju postići upravo to. Imamo isto tako i mnoga izuzeća. Čitav niz takvih odnosi se na nekomercionalne platforme, Wikipediju, Dropbox, eBay. Ti su uglavnom izuzeti od eh, područja primjene ove direktive. I čitav niz sličnih aspekata u svakom slučaju još uvijek tu je razmjernost i mjere koje donose razmjernost. Mi trebamo ove mjere na internetu kako bismo spriječili da najveći profit od svega toga imaju oni kojima on ne pripada. Radi se o diljem kapitalizmu kojem moramo stati na kraj. Hvala. Jedna minuta, izvolite, gospođa Rozier. Hvala predsjedateljice. Ova pa direktiva je plod rada od dugog dvije i pol godine i čeka je cijeli sektor kulture u Europi, umjetnici, autori, novinari, producenti, istraživači, nakladnici, no očekuju ga i korisnici i potrošači. Čekaju ga također i potrošači jer će to zajamčiti pravnu sigurnost i izbaciti proizvoljnost e, platformi. To je pokazatelj isto tako da i Europa može pokazati svoju suverenost od e, spram poduzeća koje su monstruozno velika i borimo se i protiv njihove krađe našeg, e, naših osobnih podataka i kako možemo pristati na to da rad više ne može biti plaćen zato što je digitalni? Ne, svaki rad vrijedi svoju plaću i tu je isto tako i borba protiv agresivnog i lažnog e, lobiranja. Ne možemo pristati na gaženje pravila transparentnosti, na prijetnje koje smo zaprimili na e, financiranje obskurnih platformi i organizacija. Dakle, nadam se da će današnje glasanje biti prvi čin uspješne borbe Europe od ultraliberalnog predatorskog e, kapitalizma. Hvala, gospodine Slotovski, imate minutu. Draga gospođa predsjedeća, hvala. To je rasprava onome što je zapravo suština ove direktive. A to je zapravo sama suština onoga što nas ovdje zanima. Tumačenje će biti veći problem od samog teksta direktive. To e, moramo imati na umu. Gospodin Foss je održao veoma uvjerljivu prezentaciju, međutim tu ima i nejasne terminologije, slabih definicije. Čitav niz prava jest tu problematičan u tom smislu i bit će kost u grlu javne rasprave. Na kraju će e, najveći nakladnici ostati najsnažniji na tržištu. Oni već imaju zapravo da neke mere monopolne informacije i oblikuju javno mnjenje. Mali igrači neće to moći ništa. Upravo zbog toga pozivam na to da glasamo protiv ove direktive. Hvala, gospodin eh, Rode, imate minutu. Nevjerojatno je što danas ovdje slušamo, naročito eh, s ljevice. Žele zaštititi interes ovih giganata koji ne plaćaju ni poreze. Želim između ostalog rašisti neke nejasnoće i e, kriva tumačenja koje su se pojavila ovdje. Dakle, od na ovo se ne veže, dakle, nikakav porez, nema nikakvih upload filtera. Koliko god e, gospođa Reda želi pričati o tome, nema toga i nema ograničenja pojedinih prava pojedinih građana. Stvar je upravo e, suprotna. Odgovornost je sada u potpunosti na platformama sada vrlo rado prihvaćamo da Facebook i drugi internetski giganti i, imaju tehničare koji nisu ni e, na pravi, na pravi način obrazovani koji zapravo donose te odluke o tome što može ići u upload, a što ne. A s druge strane imamo dakle umjetnike i stvaratelje koji nemaju kontrolu nad vlastitim e, e, stvaralaštvom, nad vlastitim djelima. Tu pravila diktiraju dakle internetski giganti koji ne isplaćaju, plaće i isto tako ne plaćaju poreze. To će nas dovesti do stanja jednog kulturnog i duhovnog siromaštva. Zato se nadam da ćete prihvatiti ovaj tekst. Gospođa Trupel, izvolite. Želimo internet koji je slobodan, ali i fer. Želimo slobodu, želimo i odgovornost. Ne želimo cenzuru. Nitko od nas ne želi cenzuru. Cenzura nije isto što je i zaštita autorskih prava. Želimo, dakle, konkretno da se licenciraju komercijalne platforme. I to konačno. Vidimo kakva je situacija. Platforme moraju konačno preuzeti odgovornost za uploade. A isto tako novinarima i stvarateljima moraju se plaćati autorska prava. Ono što želimo je pošteniji internet. Slobodan, ali pošten. To nam je svima na srcu. Govorimo o kapitalizmu u platformi. Oni moraju plaćati poreze. Oni moraju preuzeti odgovornost ukoliko dođe do ovih e, kampanja, informativnih kampanja autorska prava e, za mene i jest samo jedan element svega toga. Ne radi se o pretjeranoj, e, pokušaju pretjerane regulacije. Radi se o autorskim pravima i o tome da je jednoj grupi ljudi koji zapravo manjina u našoj grupi zajamčimo zaštitne mehanizme. Zato molim vas glasajte za ovo jer će to dovesti do veće razine pravde na internetu. Hvala, gospođa Mihels, minuta, izvolite. da ovo što je pred nama, a ja pozdravljam dakle, zaštitu intelektualnih prava, zapravo uopće neće dovesti do toga. Kaže, da se, kaže se da se ovdje ovime jačaju dakle kreativci i stvaranje općenito. Ali pet milijuna ljudi koji su protiv, oni su također kreativni ljudi. Potpisali su peticije. I ne možemo samo na takav način donositi dakle odluke o temeljnim pravima. Postoji i pravna država. I bez obzira na to što se govori o ovim filterima u člancima 13 ili 17, mali e, da na svijetu dakle su u nezavidnoj situaciji glede licenci i to je apsurdno. Reguliranje platformi to je nešto drugo. Digitalno oporezivanje, borbe protiv kartela koje mora biti i pravno uređeno zato treba nam bolje rješenje od ovoga koje je pred nama. Ne radi se tu o tome da malo raščistimo tržište, već se radi o slobodnoj komunikaciji u 21. stoljeću, analogno i digitalno. Gospodin Button, imate minutu, izvolite. Niko nije e, protiv toga da se na fair način zaštite autorska prava na ovoj direktivi se štite interesi multinacionalnih E, korporacija i povećanje njihovog profita. Isto tako radi se o tome da se spriječi e, sloboda govora i e, bilo kakav sadržaj koji ne odobraju mediji i politički establishmenti. Imamo već konkretne dakle, napade na one koji se ne slažu s time. Koristen je pravilnik zapravo da se isforsira glasanje o ovome jer bi to već inače završilo dakle, u predmetu prošle godine. Kao što znamo, uskoro dolaze i, i izbori i glasači će imati na umu dakle, tko je glasao za ovu direktivu i onda će ti isti glasači glasati protiv njih na sljedećim europskim izborima. Europska unija i politički i medijski establishment želi ugušiti slobodan govor. Ukoliko članovi parlamenta glasaju za ovu direktivu, jedno što zaslužuju je da izgube svoje mjesto u parlamentu. Gospodin sošnjević izvolite, imate minutu. Internet jest to što jest, on je svijet u minijaturi zbog toga što s jedne strane imate mnogo običnih ljudi koji doprinose sadržajima, a s druge strane nema dovoljne regulative. Internet je primjer. Kako bi se svijet razbio, razvio kada svijet ne bi obuzdavala tolika regulativa, a internet je zadnji bastion slobode. Zato noću ne možete spavati to vam pokazuje da su sve ove vaše uredbe i direktive u načelu samo štetne i da bi cijelom svijetu bilo bolje bez toga jer bi se razvio kao internet u potpunoj slobodi. U svakom slučaju, naš bi život bio bolji. Eto zato pokušavate zaustaviti ovo i pritisnuti kočnicu kad možete e, kad ste god u prilici. Međutim, mi to ne želimo i upravo zbog toga ljudi se bune. Bižimo napredak, možda centimetar dva, ali tu smo još, živi smo. Ne želimo da iz interneta napravite jednu veliku stupicu. Mi želimo i dalje nastaviti kao što smo i do sada, bez regulative koja nije nužna. Gospodin De Grandes hvala. izvolite, imate minutu. Dame i gospodo, članak 13 po pokušava dakle dati platformama odgovornost u slučaju dođe do kršenja autorskih prava, što je vrlo čest slučaj na internetu. Zbog te sve silne slobode koje postoji, korisnici mogu aplaudirati što god žele, uključujući između ostalog i skidanje materijala koji je zaštićen autorskim pravima. Moramo to imati na umu. autorska prava su vlasnička prava, e, bila ona fizička ili ne a to znači da ti stvaratelji koji su vlasnici tog grada mogu živjeti od vlastitog grada. Tu ne smije biti nikakve zabune. Platforme će sada imati odgovornost za ono što objavljuju, jer su platforme te koje imaju koristi od toga i stvaraju profit od tog sadržaja, a na to se vežu između ostalog i reklame, i možemo samo misliti dakle, kako su to prihodi a sada će ovo dovesti do situacije da se ništa ne može staviti na internet bez dopuštenja samog e, e, stvoritelja tog sadržaja. Treba nam dakle više ravnoteže, zbog toga je do sada bilo previše slobode. Minuta, gospodin Velken. Samo Google je protiv ove reforme, kažu oni koji se zalažu za ovu direktivu. Međutim, to nije istina. I nadzornik e, za um, podatke na, e, u Saveznoj policiji Njemačkoj, tijelova UN-a, mnogi znanstvenici, mnogi pravnici. Ovo će dovesti samo do veće zbunjenosti, a ne do veće kreativnosti. A što je zapravo istina? tu se radi o stvarima koje su mnogo veće od samo autorskih prava. Radi se o našoj demokraciji. Pet milijuna ljudi su potpisali su peticiju, a komisija ih je pisala kao rulju. Mladi ljudi bivaju ocrnjeni kao plaćenici i kao kompjutorski programi od strane političkih neprijatelja. optuže ih se dakle da su primili 55 ili 450 eura, da su plaćeni da su zbog toga izašli na, na ulice. Radi se o stanju naše demokracije. Moramo ozbiljno stati prvenstveno mlade u Europskoj uniji koji žele zaštititi internet kako znaju i kako su ga do sada upoznali. Da ne bude razoren ovom novom regulativom. Upravo zbog toga glasemo protiv. Gospodine Velken, imamo dakle plavi karton. Pitanje. Prihvaćate li? Da, dragi kolege, upravo na nabrojao. Što što, dakle, tko je još osim Google protiv te reforme? Ministar pravosuđa, špicen kandidati u, u Njemačkoj, gospođa Balari je isto, dakle, rekla to što je rekla. Moramo osjetiti njenog stajališta i čitavog niza dakle drugih okolnosti koje su tu u pitanju. Eto, to sve treba imati na umu. Hvala. Dragi Denis, rado ću ti e, pomoći ministrica pravosuđa odbije dakle ove upload filtere i morala se boriti protiv ministrice koja je spojila, koja je e, skljupila, sklopila sporazum s francuskim ministarstvom, o čemu je govorila i gospođa Reda. Eto, to, o tome se baš dakle ne govori u javnosti. I to je bio zapravo neki quid pro quo. Jedan je jednom dao jedno, drugo, drugom drugo. E, gospodin Luka, imate riječ, jednu minutu. Gospođo predsjednice, dame i gospodo, doista e, e, je nevjerojatno to što je otkrio Frankfurter Allgemeine. I kako se to konteksti stvari, stvari koje uopće ne spadaju zajedno. Imamo Nord Stream sjeverni tok s jedne strane, a plot filter s druge. Mislim da ne smijemo tako dalje na političkoj razini. Moramo postavljati stručna pitanja. Treba li nam taj upload filter kako bismo na najbolji način proveli autorska prava. Niko ne želi tu oduzeti umjetnicima ono što su zaslužili. Međutim, e, filteri imaju svoju svrhu bez obzira na to. I ukoliko toga neće biti, pitanje je dakle što će biti dalje u zakonu stoji da svaka platforma mora prije stavljanja sadržaja na internet provjeriti ili došlo do kršenja autorskih prava. A upravo to je taj filter jer se radi o određenoj vrsti filtracije. I to će dovesti upravo do toga da upravo oni mali umjetnici koji nemaju nakladnika, da se nađu u situaciji e, da ne mogu širiti svoj sadržaj. Upravo zbog toga trebamo brisati dakle, članak 13. Thank you. Hvala, gospođa Tom, e, imate minutu. Hvala gospođo predsjedajuće. Čini se da je ova direktiva, da je na ovoj direktivi treba dvije i pol godine, ne čini situaciju ništa boljim. Ovo do velike mjere loše utječe na ljudska prava. To kaže akademija, kaže ovi koji se bave digitalnim pravima, e, specijalni izvjestitelji, posebni izvjestitelji upravo ovakvim temama i tako dalje i tako dalje. Naći deklaracija ljudskih prava gdje se jasno kaže na što ljudi imaju pravo u smislu informacija i putem kojih medija i da granice nemaju nikakve veze s time. A članak 11.30 idu upravo protiv toga jer stvaraju barijere u način na koji dobivamo i percipiramo informacije. Jasno moramo zaštititi e, kreativce, njihova prava. Međutim, kreativci nisu uvijek isto što i e, e, oni osobe koje imaju pravo, nositelji prava. Zadnji put kad smo glasali u rujnu imali smo nekoliko alternativi pred nama, međutim sada to više nije slučaj. Zapravo je jedna alternativa da se članci 11 i 13 prihvate ili odbace. Ja se zalažem za brisanje istih zbog toga jer će šteta e, protiv naših temeljnih prava biti naprosto pregolema. Hvala. Gospodin Anderson, minuta. Hvala predsjedateljice. Ja bih govorio o smješnoj teoriji zavjere koju predstavlja e, predstavljaju lobby. Oni od nas koji hoće slobodan i otvoren e, internet su ismijani, napadani se i strana strane Google i Facebooka. Mi se borimo protiv giganata interneta godinama. Bojimo se, borimo se za zaštitu podataka, borimo se za privatnost e, ljudi, borimo se protiv monopolističkih e, težnji. Ja bih volio napasti Google i Facebook tamo gdje ih najviše boli. Dakle, da plate za plate poreze, borimo se za digitalni porez, borimo se za jaku e, uredbu o e-privatnosti, želimo da preuzmu uredničku odgovornost za ono što rade. No, ovo nije ono što treba napraviti. Ja jednostavno nemam povjerenja u Google i Facebook, ali vjerujem svim stručnjacima koji kažu da su članak 11 i 13 loši za internet i ne trebaju biti kolateralna šteta naprosto. Gospodin Lajerik, imate jedan minut. Hvala predsjedateljice. Vrijeme je donijeti zakonodavne mjere kako bismo primudili sjevernoameričke velike digitalne grupacije da novinarima, autorima i e, plate vrijednost svojih e, njihovih e, autorskih radova Razumijemo pritisak i apetit tih internetskih giganata kada znamo da autorski radovi, kao što to podsjetio gospodin Kavada, predstavljaju 536 milijardi eura godišnje. Danas ima više ljudi koji rade u sektoru e, kulture, e, nego u telekomu i automobilskoj industriji. Dakle, ono o čemu govorimo uz ovu direktivu e, tiče se kulturne raznolikosti i pluralizma. Direktiva stvara uravnotežen pravni okvir koji primorava velike platforme da poštuju autore i novinare i istovremeno jamči korisnicima pravnu sigurnost koja nije do sada postojala jamči se pravo na podjelu i omogućuje pravo na pristup sviju i svima na znanje i štiti ih. Ovdje se radi o zaštiti sadržaja a, koje treba zaštiti, a ne zaštita krađe. I to jest upravo dakle, ta zaštita sadržaja i znanja cilj ove direktive. Hvala gospodin Šoltek, imate riječ jedan minut. Ova verzija direktive i dalje će omogućiti cenzuru na razini koju nismo imali niti u komunističkim zemljama. Pogledajmo malo što u samom tekstu piše i šta to znači. Dakle, nema svrhe pokušavati uvjeriti zastupnike ovdje. Oni su već e, zauzeli svoje stave, svoje mišljenja, tako da se obraćam sad evropljanima. Dragi europljani, ako ne želite ostati bez ostatka svoje slobode, onda prinudite vlade svojih zemalja da izađu iz Europske unije. Neka vam Brexit bude primjer. Izađimo iz ovog birokratskog čudovišta, to jest Europske unije. Stvorimo pravu uniju Europe, euro uniju nacija, inovativnu uniju. Ono što vas jer ovakva unija vas spriječava da glasate protiv ovoga. E, imate plavi karton, da li ćete odgovoriti na pitanje gospodina Zdrojevskog? Pristajete li odgovoriti na pitanje gospodina Zdrojevskog? Da, pristajem. Hvala. rekli ste da ste protiv ove direktive li to znači da ste protiv e, naknade e, kreativnog rada, no ne mislite li da ste i na čelu pol exita, dakle exita Poljske, koja želi napustiti Europsku uniju, zar ne? Gospodine, prije nego što odgovorite imamo još jedan plavi karton, tako da ćemo ispojiti. Evo, gospodin Kavada ima riječ. Biću jako kratak predsjedavajuća. Zamolit ću kolegu koji je jako uvjerljiv e, glede te ideje da treba izaći iz Europske unije. Dakle, hoću ga pitati zašto on istrajava u tome da dolazi ovdje i zasjeda u ovoj vječnici kad mu to nanosi toliko uh, zla. Gospodine, molim vas, uključite mikrofon. Your microphone, please press the microphone. Tak, ja tutaj publicznie w tym parlamencie jakiś miesiąc temu ogłosiłem. Da, ja dolazim ovdje. Parlament, možda je prošlo mjesec dana da sam zadnji put glasao, no nema veze. Ja se zalažem za to da Poljska napusti Europsku uniju. Također se zalažem i za to da druge zemlje napuste Europsku uniju i da osnuju novu Europsku uniju koja neće biti birokratsko čudovište poput ove u kojoj jesmo. Ja sam glasao za to. Dakle, ja sam javno glasao, da. I u Poljskoj zalažem se za to da se, da, se, da Poljska napusti Europsku uniju. A što se tiče ovog parlamenta, kada sam e, moj stav je da ako Europska unija se ne promijeni, treba je napustiti, ali ono što se nedavno dogodilo i što se događa s ovom direktivom i što se događa s drugim zakonodavnim mjerama koje su nedavno usvojene, to jednostavno znači da se time ne može promijeniti moje mišljenje. Mi jednostavno trebamo izaći iz Unije i reformirati je, jer ovakva kakva jeste, ona je pravo čudovište. Hvala vam, odgovorili ste na jedno pitanje, ali imali smo, imali, dobili ste dva pitanja, nemamo vremena više. Sada gospodin Salin ima riječ. Jedan minut. Hvala predsjedajuća. Kao prvo želim zahvaliti kolegi Akselu Fosu koji je bavio odličan posao do ovog trenutka. Mislim da se on može smatrati jednom od najvažnijih bitaka u cijelom ovom sazivu. Europa jest stvaralaštvo, rad i umjetnost. Zašto je ova borba toliko važna? Zato jer brani tu Europu koju europejci vole. Brani sve ovo što sam spomenuo. Kolege koji se toliko agresivno bune protiv ove direktive. Molim da obrate pažnju. Ukoliko će platforme od reklama htjeti dakle e, zarađivati milijarde i milijarde dolara, isto tako moraju priznati vrijednost rada onih koji im to uopće omogućuju. Možemo se onda boriti između ostalog da na Google nema reklame. To bi ovu cijelu raspravu učinilo demokratskijom i bilo bi više ravnoteže. E, gospođa Reda je govorila dakle, o tome kako danas postoje mladi ljudi, mladi novinari koji su odlični, koji se plaćaju dakle, 3 eura e, po članku. Upravo zbog toga što nemamo demokraciju koja poštuje stvari, e, poput kreativnosti i stvaralaštva. A onda moramo bar zaštiti autorska prava. Gospodin Gramatikakis, imate jedan minut. Hvala. Borba za intelektualno vlasništvo započela kao tehnička mjera, no ovdje se radi u biti o bitki za dušu Europe, za njene vrijednosti i njenu kulturu i sporazum pokazuje da će autori preživjeti u digitalnom dobu. To pokazuje još važniju stvar u biti, a to je da Europska unija raspolaže hrabrošću da se uhvati u koštac s velikim konglomeratima i da koji imaju sposobnost e, na kriv put navoditi građane. E, impresivno je što ljudi ne razumiju to. Dakle, imali smo više godina rada, duge pregovore, tri komisije, pet glasanja na plenarno i sada je pred nama najbolji mogući rezultat. Jako je znakovito što direktivu podržavaju sva službena tijela, predstavnika, autora, umjetnika. Ja pozivam sve kolege koji su za otvoreno slobodno, otvoren, slobodan i pravedan internet da podrže ishod ovog trijaloga. Ovo je dobro za budućnost Europe, dragi kolege. Ovo je dobro i za budućnost i u nas i za našu Europu. Hvala. Hvala gospodin Sulik, imate jednu minutu. Najviše hvala. Trenutna direktiva o autorskim pravima koju će izmijeniti ovaj prijedlog i u biti članci 11 i 13 imaju određena ograničenja na njih, pogotovo za Wikipediju. Ako pogledamo što nam donosi članak 11, dakle, to znači da će sve biti počinjeno direktivi i svaki mali citat će biti uključen, dakle, to ne znači, ne znamo što, koja je točna definicija. Tu su i obveze e, svih, za sve internetske platforme da provjere da li je sadržaj ukraden. Dakle, to je isto kao da natjerat nekoga tko vodi parking, e, Odnos odnosno da li da ga učinite odgovornim za to ako neko dođe parkirati se s ukradnim automobilom. Dakle, Evo, ja sam doista iznenađen što komisija ignorira e, stav javnosti. Ja sam podržao amandmane za brisanje članaka 11. i 13. Hvala. Gospodin Bogović, imate jedan minut. Hvala. treba imati pravo da se slobodno izražavamo na internetu, ali uz to pravo ide i pravo i na zaštitu, zaštitu kulturnog sadržaja i zaštita kulturnog sadržaja i neovisno novinarstvo su stvarno temelje našeg društva. I ove rasprave pokazuju da su te dvije vrste prava suprotne jedno drugom, ali to nije točno. Axel Voss je uložio ogroman napor i obavio odličan posao u ove dvije i pol godine. Mi smo se prvenstveno bavili najvećim platformama koje stvaraju najveću dobit na internetu, a koje ne dijele svoj dobit sa autorima. Ukoliko želimo imati neovisno novinarstvo, kulturu i umjetnost koji će biti neovisni, moramo usvojiti ovu direktivu. E sad, ona neće riješiti sve probleme koje možemo imati s, s najvećim internetskim poduzećima, no u svakom slučaju ja ću se zalagati za kulturu, za stvaralački rad i podržati ovaj dokument jer se radi o jako važnom dokumentu. Hvala. Gospodin Blanko Lopez, izvolite, imate jedan minut. Hvala predsjednice. Nitko ne tvrdi da se prestaje sa slobodom na internetu, no internet ne može biti teritorij bez zakona. Neće biti sadržaja za iskoristiti ako nema stvaralačkog rada, a neće biti stvaralačkog rada ako nema pravedne naknade. Dakle, ova direktiva bavi s time da ispravi ispostavi valjanu ravnotežu i učvrsti položaj autora, tako što će napraviti ravnotežu u lancu vrijednosti. I kao što to evo na ljevici se neki kažu da se zalaže za zaštitu autora, ne raspodjelu e, bogatstava. Pa ja to ne mogu razumjeti. Nitko ne želi ograničiti slobodu izražavanja. Nitko ne dovodi u pitanje i veze ne, ovaj prijedlog biti je na razini 21. stoljeća jača jednu stvar, a to je sloboda izražavanja, sloboda stvaralaškog rada i pravedna naknada za obavljeni rad. Hvala. Gospodine Blanko Lopez, dobili ste dva pitanja putem plave kartona. Da li ćete odgovoriti na pitanja? Molim gospodu Rubig i Matejasa, gospođu Matejas da postave pitanja svaki u 30 sekundi. Hvala. Evo, htio bih vas zamoliti da mi govorite na sljedeće. Je li istina da nekomercijalni e, korisnici će biti oslobođeni e, naknada u slučaju downloadiranja? Gospodin Matijas, izvolite. Zar nema Da li kolega može objasniti koji dio ove direktive kaže da će autori imati pravednu naknadu? Možete nam reći gdje se to nalazi u direktivi jednostavno? Hvala. Mi uspostavljamo težu u lancu vrijednosti i to se radi tako što će ove velike platforme trebati dati doprinos pravednom naknadom autora. Dakle, oni time plaćaju vrijednost autorskih rada i ovdje neće biti izrabljivanje i zato sam to ponavljao. I nije mi jasno zašto određeni glasovi na ljevici rade u koristi nekolicine, a na štetu svih e, autora e, u Europskoj uniji. Gospodine, ne znam, nisam siguran da li ste odgovorili na pitanje gospodina Rubiga, gospodine Blanko Lobez. Gospodin Rubig je postavio pitanje, hoćete li odgovoriti na to pitanje? Sjećate li se pitanja? Možda, gospodine Rubik, možete postaviti ponovo pitanje. Ja je zapiti gospodina Blanka Lopeza, je li istina da će ovo jamstvo omogućiti to da se obični građani više neće moći tužiti dakle e, zbog povrede autorskih prava, već da će odgovornost za to u kaznenom ili e, prekršenom smislu morati preuzeti platforme. Ne, ne vjerujem da je tome tako. We move now Prelazimo na sljedećeg govornika, jedan minut, gospodin Fisa Sajela. Hvala. Considero que se ha acordado un texto equilibrado que atiende a, los intereses de todas. Mislim da je ovo ravnotežen tekst eh, koji uzima u obzir interese svih strana, no treba reći da je šteta što nisu konkretne stvari spomenute za organizatore sportskih događanja, što je u izvornom 12. članku bilo usvojeno, no bilo je više sa više od 400 glasova za u ovom domu Sad imamo pravilo prema kojem države članice mogu zaštiti sportska događanja, ali komisija je u biti odlučila usvojiti opću izjavu o tom pitanju. No, jako je važno zaštititi sve organizatore sportskih događanja. To je barem jednako važno kao i zaštita prava autora no ja ću glasiti ipak za ovaj tekst jer mislim da je važno da zaštitimo za, autorsku industriju. Hvala gospođo Regner, jedan minut. Hvala. Rasprava pokazuje koliko je živahan naš parlamentarizam. Ne slažemo se po svim pitanjima, ali danas bar nikom nije dosadno. E, Autorska prava u svakom slučaju to je suvremeno pitanje zbog toga jer najviše pogođeni bivaju upravo oni umjetnici i e, stvaratelji koji ne zarađuju mnogo, koji nisu pisci bestsellera i slično Upravo zbog toga moramo iznaći dobra rješenja kako ti ljudi ne bi više toliko prekarno živjeli. Internet ne kanimo e, razoriti, međutim moramo ga prilagoditi u smislu autorskih prava. Što se tiče dakle koncerna moramo dakle riješiti također situaciju da s jedne strane bude slobode mišljenja, slobode i izražavanja, ali isto tako i da postoji jamstvo za prava umjetnika. Pitanje eventualnih upload filtera treba riješiti, međutim isto tako na sveobuhvatan način kako ne bi došlo do cenzure na internetu. Jer je zapravo uvijek bio cilj zaštititi kreativce oni imaju pravo na zaštitu. Isto tako imaju pravo na to da ih se plati na pošten i razmjeran način. Mislim da trebamo postupiti u skladu s onim što smo već sami odlučili eh, na relevantnom odboru. Hvala, prelazimo slobodno javljanje za riječ. Prva na jedan minut eh, riječ ima gospođa Šojdrova. Hvala. Dame i gospodo, dopustite najprije zahvalim gospodinu Aksel Vosu, izvjestitelju, na savjesno obavljenom radu i hrabrosti. Jer doista morali smo suočiti sa jako e, organiziranom kampanjom protiv. Ja ću glasati za ovaj tekst jer mislim da je ostvarena dobra ravnoteža između interesa internetskih platformi te nakladnika, autora i nas korisnika interneta. Netrgovinske platforme platforme, nekomercijalne platforme poput Wikipedije i drugih, e, njihova zaštita je usvojena. Dakle, članak 13. bio je važna tema i to je postao simbol e, pokreta za protiv slob e, cenzure, no kritike članka 13. nisu ponudile nikakvu konstruktivnu E, konstruktivno rješenje, jer kako na drugi način e, zajemčiti naknadu autora i spriječiti da budu opljačkani svojih e, autorskih radova. Tu se ne radi samo o autorima, već i o nama potrošačima, korisnicima, dakle zato ću glasati za. Imamo, za, imamo pitanje od gospođe Konečne, inače ne uzimamo u slobodnom javljanju za riječ plavu kartu, ali gospođo Konečna, izvolite postaviti pitanje. No, najprije recite gospođo Konečna, hoćete li govoriti na pitanje? Da. Hvala. Evo ja samo želim pitati gospođu Šojdrovu da li govori, šta, šta, kada govori o kampanji protiv, što misli o tome da su neki e, češki nakladnici upućivali prijetnje i rekli autorima da oni koji će glasati za e, ovaj tekst da će biti izloženi konsekvencama. Dakle, kad govorite o kampanji protiv, što mislite o takvoj kampanji? Dakle, ovo je samo podkusurivanje, ništa više. U biti mi imamo samo različite stavove. Dopust da kažem da mislim da je važno biti otvoren, transparentan i donijeti demokratske odluke. Ukoliko dopustite da vas netko ucijenjuje, to je vaš problem, ali ja to ne dopuštam. Kampanja je kampanja, ljudi iznose svoje stavove, kažu što misle, a naš je posao naći pravedno rješenje koje će biti zadovoljavajuće za autore, aut, korisnike platforme. Dakle, mi se ne smijemo počiniti takvim stvarima. Hvala, gospodin Aguilar, izvolite imate riječ. Hvala, gospođo predsjednice. Nakon skoro dvije godine rada, bilo bi razumno e, doći do zaključka koji bi bio e, fair, proporcionalan i uravnotežen. Ali zaista ovaj parlament mora štititi temeljna prava i pravo slobode izražavanja je veoma važna sloboda stvaranja e, književnih, znanstvenih, tehničkih radova. To je temeljno pravo, barem u Španjolskoj. Europska unija štiti najranjivije. U ovom slučaju su najranjiviji umjetnici i stvaralci. I zapravo e, velike kompanije e, uzimaju naše podatke, uništavaju našu privatnost, i imaju te e, kampanje e, trolanja i žele prisiliti parlament i zastupnike da e, donesu određenu odluku. I mi moramo štititi slobodu izražavanja, no moramo također zaštititi i pojedinačne stvaraoce i tim to ćemo učiniti ovom direktivom. Gospodin Marinho Pinto. Hvala. E, predsjednice, kolege, mogu shvatiti Google, Apple, Facebook i Amazon. Svačem koji je njihov stav. E, to su američke platforme koje se protive ovoj direktivi jer ona ugrožava njihove enormne profite. Profite koje oni zarađuju u Europi. Kako to oni čine? Na taj način da nude besplatan sadržaj, no to je sadržaj koji stvaraju urednici, novinari, pisci. Jasno mi je da je e, gospođa Reda protiv ove direktive jer ona je za legalizaciju piratstva, zato i jesti članica piratske e, stranke koji su protiv autorskih prava. Također shvaćam zašto se ekstremna desnica protivi protiv toga, zato što su oni uopće protiv Europske unije. No ono što ne razumijem je da imamo zastupnike u ovom domu koji u svojim zemljama eh, brane europsku kulturu, a onda dođu ovdje i onda su protiv ove direktive. Eh, gospodin Lopez, hvala. Vidimo tu zapravo borbu divova koja nema nikakve veze sa zaštitom eh, prava stvaralaca i korisnika. Radi se o distribuciji, odnosno raspodjeli profita e, koja potiče od objavljivanja sadržaja bez isplate naknade stvaracima. I to je zaista bi bilo velika prijetnja. Sloboda stvaralaca, e, kulture, tiska bi bila ovime ugrožena. S druge strane vidimo monopol i merkantilizaciju kulture Ovaj prijedlog jamči e, fer naknadu autorima, stvaraocima i za njihov doprinos diversifikaciji kulture i demokraciji i slobodi objavljivanja radova bez ikakvih filtera. E, od velikih platformi očekujemo zapravo da oni e, preraspodijele svoje ogromne profite. Gospodin Kunan. Gospođa Virkunen. Gospođo predsjednice, ova direktiva o autorskom pravu nije savršena, no na rezultat pet godina pregovora i kompromisa. Zahvaljujem e, Akselu Vosu na onome što je učinio e, u ovakvoj situaciji gdje je toliko sukoba. Važno je da zajamčimo prava onih koji stvaraju radove, Ehm, zamolit ću vas da ponovno e, počnete, zato što je bilo nekih tehničkih problema. Gospođo predsjednice, ova direktiva o autorskim pravima nije savršena. E, rijetko su naši zakonski akti savršeni, no to je rezultat pet godina rada i kompromisa i zahvaljujem se Akselu Vosu i svima drugima koji su sudjelovali u tom radu. na svemu što su učinili. Moramo osigurati prava e, građana i u digitalnom dobu. I ovo je jedno dobro načelo. U digitalnom svijetu je važno e, shvatiti da e, ova direktiva ne krši slobodu i izražavanja. Ona ne postavlja filtere, ništa ne blokira. To samo znači da one internetske platforme koje se E, zasnivaju na tome da komercijalno promiču e, dijela zaštićena autorskim pravima, da, dakle da to e, na njih utječe. Treba će nekakvu dozvolu za to i to je dobro načelo. Hvala, gospođo Gebhardt. Hvala, predsjedajuća. Dva razloga zašto ne smijemo dopustiti da prođe direktiva. Kao prvo, upstartovi nisu izuzeti i nakon tri e, godine morat će preuzeti filtere od velikih poduzeća. I to je fantastičan model za velika američka poduzeća, ali možda nije baš idealno za nas. I nije zato ni predviđena ta direktiva. A direktiva bi trebala služiti time da se na pravi način dakle, plate autori i vlasnici autorskih prava. To je bio cilj. To se do velike mjere razvodni uvodnim izjavama, a to nije ono što želimo. Želimo konkretna, snažna prava za kreativce, a tu nema tog jamstva. Dakle, samo oni koji rade za konkretne nakladnike jesu doista zaštićeni, a, a drugi koji su slobodnjaci uopće ne uživaju nikakvu zaštitu. A to je u potpunosti pogrešno. I eto, gospođa Kosta, posljednja E, u ovom spontanom javljanju za riječ. Gospođo Kosta, imate riječ. Hvala. Mi u Europi moramo biti ambiciozni dakle, s ovom e, direktivom. Moramo cijelom svijetu objasniti dakle, da nitko ne smije biti u poziciji i da poništava ili gazi prava drugih, da ignorira kompetenciju i profesionalnost Nitko si ne može dopustiti isto tako da difamira predstavnike europskih građana. Znamo da svi oni, dakle, ti milijarderi pokušavaju zaštiti vlaste financijske interese. Znamo kako rade, dakle, velike platforme s reklamama konkretno i da ne plaćaju autorska prava e, stvarateljima i autorima i e, novinarima. Zapravo se ponavlja situacija Nisam vas e, prekidala, nego samo sam htjela reći da e, morate usporiti jer vas prevoditelji ne mogu stići. Imate još 15 sekundi. Ako želite tih 15 sekundi iskoristiti, ali prepuštam to vama. E, mikrofon vam je isključen pa vas ne čujem. Dakle, 15 sekundi. I molim vas da kratko da govorite sporo. Radi se o borbi za civilizaciju, za kulturnu raznolikost, za kreativnost, za pluralizam u novinarstvu, kvalitetno novinarstvo. Radi se o milionima radnih mjesta u umjetnostima i o tome da preživi slobodno novinarstvo. pitanje pristupa i sličnih aspekata. Gospodine Fri, javili ste se. Tu je sad došlo do zbrke jer niste bili na mom popisu, no daću vam riječ i dati ću riječ gospodinu iz SID-a. Gospođo Ward, nažalost, e, mislim da zaista ne mogu vam dati riječ. Moram provjeriti sa službama da vidim imamo li, možemo li malo produljiti raspravu o ovoj temi. U redu, gospodin Fri, izvolite. Jedna minuta i molim vas jedna minuta. Hvala. Moramo imati na umu zašto je uopće predložena ova direktova. Ne zato što je ljudima teško pristupati kulturi online. Ne, imamo internetske stranice gdje se gdje zaista ljudi mogu očekivati da će im se fair platiti ono što su oni stvorili i ti sajtovi e, su e, raspoloživi i pirati i e, svi ti legalni sadržaji su već sada sankcionirani zato što time se ostvaruje profit na uštrb tuđeg rada. No, moramo razmišljati o tome što ako više nećemo moći koristiti neki tekst ili neku sliku ako netko e, nudi svoj rad, e, ne može živjeti od njega ako ne dobije e, fer naknadu. U tom slučaju je teško autorima teško preživjeti. I mislim da su tu zapravo izmanipulirani građani Europske unije. Hvala. Ovo je vrlo važno. Moramo imati pravila gdje god imamo različite stavove kada dođe do raz, razdora u našoj, našim klubovima, moramo štititi e, slobodu izražavanja, ali moramo također e, omogućiti e, da autori naplate svoj rad. Želimo zaštititi kreativne industrije, ne možemo živjeti bez kulture, a ljudi koji stvaraju kulturu očekuju naplatu. Ovi članci o kojima se govori nisu idealni. O tome smo već razgovarali, no ove članke trebamo usvojiti kako bismo osigurali to da ipak se krene naprijed i da možda kasnije poboljšamo direktivu, no ako ne učinimo ništa to ne znači da digitalno tržište ili e, imaoci prava će imati, imati biti na koristi. Ovi članci su već e, izmijenjeni i dopunjeni. E, no, eto, Vidim da će se ipak neki ljudi uzrujati ako ne dam e, riječ svima, pa izvolite. Mnogo hvala, ovo je već treći put da pričamo ovdje o, ovom, e, ovoj temi. Treba nam veća ravnoteža u smislu s jedne strane, dakle, slobode interneta, s druge strane prava koja valja ostvariti. Direktiva je u tom smislu nužna kako bismo osigurali sve ono što je potrebno, dakle, u digitalnom svijetu. Radi se o čitavom nizu aspekata koji su ovdje važni. Znamo da se mnogi građani dakle, protiv ovome što stoji u ovom tekstu, jer se na taj način e, ponovio neke stvari iz zakona koji datira još od 2000, 2000. godinu kad je internet bio nešto sasvim drugo. Radi se o virtualnom svijetu koji nema granica i svaki naš položaj da ga ograničimo je u tom smislu osuđen na propast. Treba zaštititi slobodu interneta s jedne strane, međutim isto tako i istaknuti odgovornost e, velikih platformi za sve što je javno. Hvala. Abila Garcia. Hvala, gospođo predsjedavajuće. Evo, pri samom smo kraju ove rasprave i moram reći da je ovo zaista veoma kontroverzna rasprava. Ne zato što imamo različita mišljenja, jer to je jako dobro, to je zdravo, to je ono što inače vidimo. No, vrlo je zanimljiva jedna stvar. Radi se o tome da trebamo regulirati digitalno tržište, no ljudi vrlo strastveno raspravljaju o tome i cijela stvar je postala vrlo kontroverzna i to mi je dosta šokantno zato što je očito da na jedinstvenom digitalnom tržištu dolazi do narušavanja tržišnog natjecanja i zapravo se tu pokušava regulirati autorsko pravo i mislim da smo e, postigli ravnotežu. Pitam se zašto smo protiv regulacije. Reguliranje nije isto što je prohibicija. Radi se naprosto o tome da se primjenjuju određeni standardi kako bi svi koji e, posluju na tom tržištu, e, financijski i drugi igrači, znali po kojim pravilima se igra. Tako da potičem sve da glasaju za ovu direktivu. Hvala. Gospođo Ward. E, ja sam glasnogovornica laborističke stranke za kulturu u Europskoj uniji i dugo sam radila u kulturnom sektoru i zalažem se posebno za mala i srednja poduzeća u digitalnoj sferi. Ovo je najveća reforma autorskih prava u EU u 15 godina i ona će ograničiti prava tehnoloških giganata što se tiče širenja kulturnih sadržaja, vijesti i tako dalje i osigurat će fer naknadu kreativnim radnicima za njihov rad. Jer sada imamo nefer situaciju, te znači da pjesmu treba netko streamati 50 milijuna puta na YouTube-u i tek onda autor može računati na prosječnu plaću u Ujedinjenoj kraljevini. Svi e, kreativni umjetnici, filmaši, pisci i tako dalje žele fair naknadu za svoj rad jer to podržava kreativnost i potiče ulaganje u kreativni centar. Zahvaljujem UK e, Music, UK Directors i e, Hvala gospođo Ward. Morat ćemo vas ovdje prekinuti. A sada e, dajemo riječ potpredsjedniku komisije, e, povjereniku Ansipu, e, da nam odgovori na ovo što je rečeno. Hvala uvažena gospođo predsjedavajuća. Zahvaljujem uvaženim zastupnicima Europskom parlamentu na ovoj raspravi. Mnogi govornici su govorili o upload filterima, no e, još jednom naglašavam, upload filteri se ne spominju u tekstu direktive. Ali kao što svi znamo, njih već e, koriste velike platforme. Ako sada ne izglasamo ovu direktivu, upload filteri neće biti uklonjeni. Direktiva će upravo suprotno dati našim građanima pravo da e, se spriječi e, ponovno aplodiranje, da se uklone e, odnosno onemogućit će da se to učini da se ukloni taj sadržaj i da se onemogući ponovno aplaudiranje. To je puno bolja situacija nego što imamo sada. Zapravo se radi o poruci Europe svojim kreativcima. Stalo nam je do vas i štitimo vas kako biste nastavili e, sa svojim e, velikim doprinosom našoj kulturi. Kultura je ono na čemu se temelje evropska društva. Ona je izvor naše inspiracije i konačni, e, oni koji će konačno izvući korist iz ove direktive su građani Europske unije. Moderni pravni okvir za autorska prava će e, olakšati njihov e, pristup umjetnosti, političkom novinarstvu i kulturi u Europske unije. Također ćemo se moći nositi sa važnim pravnim izazovima koje pred nas postavlja digitalni okoliš. Jasno nam je da postoje različiti glasovi, različita mišljenja. To je i uobičajeno e, jer radi se o veoma važnoj e, raspravi. Slušali smo e, stavove i poštujemo sve iznesene stavove. No, mi vjerujemo da ovaj tekst koji je rezultat trijaloga jest dobro uravnotežen i da se njime ispunjava naš cilj, a to je modernizacija autorskih prava u Europi moramo e, zaista e, postići da autorska prava u Europskoj uniji budu bolje prilagođena potrebama digitalnog tržišta. E, hvala svima. Hvala izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni i svim zastupnicima. Hvala gospodine dopredsjedniče Anstip. Dobro jutro svima ću preuzeti predsjedanje i sada riječ e, vraćam gospodinu Akselu Fosu, izvjestitelju. Hvala. Čuli smo raspravu i mnogo puta smo čuli. Isto da je na neki način ono što se izgubilo jest sami razmjeri ove rasprave. Nećete biti cenzure u ovoj reformi. I neće ni na koji način e, uskratiti slobodu mišljenja stvari pravne sigurnosti, da se unutar pravnog okvira dakle, mogu zaštiti intelektualna prava autora pojedinih tijela i da se omogući još slobodnije korištenje interneta svim građanima. Google, Facebook koriste dezinformacije, a s druge strane dakle, koriste, upotrebljaju mnogo novaca kako bi doznali koje je javno mnjenje, dakle što misle, naročito mladi, kako bi ih mogli do veće mjere instrumentalizirati. Upravo zbog toga danas se radi i o sljedećem. Radi se o našem parlamentu, o demokraciji koju možemo provesti naročito naspram ovih snažnih, moćnih platformi. Radi se o pravnoj državi, radi se o zaštiti temeljnih prava, o tome se radi, o vlasništvu, o pravu na e, duhovno vlasništvo i radi se između ostalog i o fer plaćama autorima dijela. Ono do čega nam je stalo je da spasimo europsku kulturnu baštinu i da ju ne prepustimo e, izrabljivanju e, velikih monopolista na internetu. Moramo zaštititi europske kreativce, njima ta zaštita hitno treba. Upravo zbog toga sve vas molim da podržite današnji prijedlog za jednu reformu koja će imati pravu ravnotežu. Hvala. Dziękuję bardzo. Hvala, gospodine Fos. Ovime zatvaram raspravu. A